Ladies and gentlemen, Dame i gospodo, uvaženi kolege, dolazimo do zadnje točke današnjeg dnevnog reda. Molim uvaženog zastupnika gospodina Bütihofera da okonča svoje rasprave o budućnosti Europe, osobito odnosa između Europske unije i Saudije Arabije. Dakle, želim srdačnu dobrodošlicu njegovoj ekscelenciji Adelu Alđubeiru, e, ministru, dakle, ministru za vanjske poslove Kraljevstva Saudi Arabije. Gospodine Alđubeir, veliko je zadovoljstvo pozdraviti vas u našem odboru kako bismo razmotrili sigurnosnu, opera, e, sigurnosnu situaciju u Zaljevu. E, govorit ćemo o događanjima nedavnima o rastućim e, tenzijama između SAD-a i Irana i shvaćamo da je za stabilnost regije hitno potrebna deeskalacija. Također e, očekujemo čuti vaša mišljenja o odnosu sa Katarom. Nadamo se da će vijeće za suradnju u Zaljevu e, e, i kriza tamo što prije završiti. I na kraju riječ je o Jemenu gdje je najveća humanitarna kriza na svijetu. Koja je situacija na terenu tamo i kako vi vidite izglede za okončanje tog tog strašnog sukoba. I na kraju želim naglasiti da Europski parlament prati situaciju blogera Raifa Badavija e, koji je 2015. godine dobio našu e, nagradu Saharov za slobodu izražavanja i koji je po četvrti puta e, počeo štrajkati glađu u rujnu 2019. i nadamo, 19. i nadamo se da će dobiti dobiti e, oprost od kralja. Hvala. Ja ću pokušati govoriti kratko jer znam da vam je vrijeme ograničeno. Naša regija je vrlo zanimljiva, izazovna i važna tu koegzistiraju tri vjere, e, naša regija e, opkoračuje tri kontinente i ima e, velike resurse i velike izazove, bilo da je riječ o Jemenu, Izraelu, Palestini, Libanonu, Siriji, Iraku, Iranu, rogu Afrike, Libija, zemlje Sahela, Afganistan, Pakistan, dakle napetosti između Indije i Pakistana Nikada nikad nema e, trenutka mira. Dakle, Potrebno je nositi se sa svim tim izazovima i dalje se fokusirati na naš unutarnji razvoj. Najviše nam je stalo do našeg naroda, do razvoja naše zemlje i naše vizije za 2030. godinu. Želimo smanjiti svoju ovisnost o nafti, želimo otvoriti nova područja za ulaganja, osnažiti mlade i žene, želimo inovacije i tehnologiju za naš narod narod, želimo e, obrazovni sustav e, koji će biti na svjetskoj razini, želimo se boriti e, protiv ekstremizma, unijeti u narod toleranciju. 70% našeg naroda su mladi, mlađi od 30 godina koji moraju imati mogućnosti postići izvrsnost a istovremeno učiniti našu zemlju stabilnijom i otpornijom na probleme oko nas. Saudi Arabija prolazi kroz velike društvene promjene, a imamo viziju za 2030. godinu želimo desegregaciju na javnim mjestima e, kad je riječ o zabavi, o rekreaciji, kad je riječ o ulozi žena, žene sada mogu voziti automobile, mogu bez dopuštenja se kretati, imaju pristup obrazovanju, mogu biti jednako plaćene za iste poslove koje rade muškarci i radimo i na drugim e, reformama. U Saudi Arabiji reformiramo obrazovni sustav, e, želimo u džamijama eliminirati ekstremizam, fokusirati se na umjerenost i Nadamo se kada svijet pogleda Saudi Arabiju da će vidjeti umjereno, e, uključivo, e, tolerantno društvo. E, naravno da ćemo griješiti, to je neizbježno, ali e, želimo raditi punom parom da poboljšamo situaciju. Počinjemo vidjeti konkretne rezultate. Dakle, vidimo e, posljednjih godinu dana sve više stranih ulaganja u Saudi Arabiju. E, jako je porastao broj stranih poduzetnika koji su otvorili poduzeća u Saudi Arabija, što pokazuje da imaju povjerenja u e, gospodarstvo Saudi Arabije, e, u proces reformi u Saudi Arabiji i budućnosti e, naše zemlje. 39% poduzetnika u Saudi Arabiji su Dakle, mi ćemo nastaviti tim putem. E, želimo reformirati svaki vid našeg društva jer je to u najboljem interesu našeg kraljevstva. E, kada je riječ o pitanju Katara koje ste spomenuli, imamo problema što Katar podržava ekstremizam i terorizam, e, što plaća e, otkupninu terorističkim organizacijama koje uzimaju e, uzimaju taoce, time financiraju terorizam. Imamo problema da se Katar upliče u naša unutarnja pitanja i mi smo to jasno rekli našoj braći u Kataru pa se nadamo da će promijeniti svoje ponašanje i ponašati se kao normalna zemlja. Problem nam je što Katar koristi svoje e, medije, platforme medija da bi poticali mržnju. E, dakle, problemi još postoje e, na našoj braći u Kataru je da promijene svoje ponašanje unutar e, vijeća za suradnju u zaljevu e, želimo e, što više ublažiti te ta neslaganja kako bi se odbori i dalje sastajali kako se ne bi utjecalo na vojnu obuku zbog ove krize želimo zadržati E, jedinstvo GCC-a i ne dopustiti da ova kriza na njega utječe. Dakle, pravni sustav je neovisan kao i u vašim zemljama i sudovi moraju odlučiti e, što će biti dalje. Mislim da ću sada stati jer ne želim dominirati raspravom. Sada ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala ministar Žber, ekscelencija, hvala vam. Prije nego što otvorim raspravu, pozdravljam eh, poslanika Kraljevine Saudijske Arabije koji je čest gost Europskog parlamenta. Kolege, imamo sad na raspolaganju pola sata za razmjenu gledišta sa našim gostom iz Saudijske Arabije. Dakle, molim vas eh, recite da li se želite javiti za riječ. Najprije David Lega E, iz reda Pučana. Ne, Mihael Galer prvi. Najljepša hvala, dobrodošli ministre na sastanak našeg odbora. Želim vam zahvaliti na pojašnjenju vaše domaće agende. Čuo sam riječi umjerenosti, tolerantnosti. Želim vam uspjeha u tome, u tom poduhvatu. Osobito kada se radi o pravima žena kojih ste se, na koja ste se osvrnuli. Nadam se da će taj duh tolerantnosti i umjerenosti e, da ćete ga izvoziti tamo gdje financirate u inozemstvu džamije. Ja ne krivim vladu, ali kad idem u Sarajevo ili u Tunis ili u Islamabad, gdje god idem, ljudi mi kažu da je Saudijska Arabija financirala nešto, ali to je najčešće najradikalnija salafistička struja. Dakle, ako vi eh, eh, unutar vaše zemlje imate želje tolerantnosti i umjerenosti, onda bilo dobro da to izvozite i u inozemstvo. Moje treće pitanje tiče se iminentne budućnosti, ne iminentne budućnosti Saudijske Arabije i njenog turbulentnog susjedstva, već je malo daljim budućnost. Da li bi se složili da imate nešto poput ovoga što mi imamo u Europi 40 godina eh, kasnije nakon sukoba konferencija o sigurnosti i razvoju ili o suradnju u vašoj regiji, a to je nešto što bi moglo obuhvatiti sve zemlje i na taj način sve vas primoralo da tražite zajedničku budućnost i mirnu budućnost. E, nije li to mm, nešto što bi trebalo, na čemu bi trebalo raditi bez ikakvih preduvjeta. To je za nas bilo od velikog, e, jako profitabilno. Hvala. Hvala u ime Marija Arena. Hvala, hvala lijepa. Ima nekoliko pitanja što se tiče ljudskih prava. Prvo, u veljači 2018. Europski parlament usvojio je rezoluciju koja je rezolucija za poštivanje ljudskih prava za borce za zaštitu ljudskih prava e, žena e, u Saudijskoj Arabiji, konkretno e, militantkice koje su bez optužbe u zatvoru, a čiji uvjeti zatočenja su predmetom oštre kritike. Dakle, što mislite o mogućnosti da ih se oslobodi, tim prije što su se one zalagale prvenstveno za pravo da sjednu za volan u Arabijskoj Arabiji, a taj zakon je usvojen, tako da mislim da bi se moglo mogu sada krenuti ka oslobađanju tih žena. Druga se tiče dobitnika nagrade Saharov, Rajka Badavija, koji je dobitnik eh, nagrade 2015. a u zatvoru 2012. Njegovo zdravstveno stanje zabrinjavajuće i željeli bismo da se donese odluka da za oslobođenjem e, iz zdravstvenih razloga. Da li možete to uzeti u obzir? To je zahtjev koji je e, iznio Europski parlament, dakle oslobađanje njegovog dobitnika sa, nagrade Saharov. E, druga dva pitanja su više političke prirode, tiču se Jemena. Dakle, danas 24 milijuna stanovnika Jemena, od kojih 12 milijuna djece, ovise o humanitarnoj pomoći. Imamo sporazum iz Stokholma E, naravno, mi blagonaklono gledamo na taj sporazum, dakle što je sa angažmanom Saudijske Arabije u postupku kako bi se ostvario ostvarilo trajno mirovno rješenje. I zadnje pitanje, Iran, kako je, kakav je stav e, Saudijske Arabije u inicijativi HOP e, u smjeru dezaskaliranja napetosti u odnosima između Irana i Sjednjih američkih država? Hvala. Hvala Marija Arena. U ime Renju, Irena van Najviše hvala, ekscelencijo. Ja ću poput svoje e, kolegice e, Marija Rene govoriti u ime odbora za ljudska prava, pododbora za ljudska prava. Dakle, uviđamo da je ostvaren postup napredak u Saudijskoj Arabiji, napose što se tiče prava žena. Hvala vam na tome. No moram reći i spomenuti malo detaljnije tine žena aktivistica koje su zatočene od sredine 2018. godine i suočene su e, dakle, zbog aktiviranja za prava žena. Dakle, mnoge žene mogu voziti samo uz mušku pratnju u Saudijskoj Arabiji i čak i usprkos promjeni, e, zakonodavnoj promjeni po tom pitanju. E, tu su Luđin Haslun, Samar Badavi, Nasima El Sada, Nura Bulaziz i Maja Al Sahrani, između ostalih, dakle, Često čujemo sigurnosne razloge koji pravdaju njihovo uhićenje, ali kako objašnjavate da su neke žene u trećem mjestu 2019. Eh, bile optužene zbog eh, stupenog kontakta sa međunarodnim organizacijama poput Amnesty International i stavljene u zatvor? Drugo, da su saudijske eh, vlasti ispitale optužbe nelegalnog zatvaranja i mučenja Lužena Haslun i drugih aktivistica i zašto su Luženi i Hasima zatočeni e, e, i stavljeni u izolaciju od početka 2019. Hvala. Hvala Irina Podovize. Zeleni, da li želi uzeti riječ? Hanna Neumann, izvolite hvala poput eh, kolega iz eh, DRA koji su odlično ukazali na neke predmete poštivanje ljudskih prava. To mi omogućuje da u svojstvu eh, predsjedateljice odnosa sa arapskim poluotokom poslijem pitanja o mogućim vidovima suradnje. Dakle, mislim da je vaša posjeta doista pravovremena. i Dakle, s obzirom, kao što nam je pokazala eskalacija napetosti nakon ubojstva generala Sulemanija, vidimo da se e, da situacija može eskalirati jako brzo i naš je zajednički interes da takvih eskalacija ne dođe opet e, u budućnosti. No, ipak, sukob e, koji je izazvao ubojstvo generala Sulemanija i napade na E, saudijske naftne instalacije je e, poodmakao i vjerojatno svjesni da bivša visoka predstavnica gospođa Mogherini nastojala je, insistirala je dugo na osnivanju e, regionalne konferencije gdje bi bilo uključeni Irak, Iran i drugi i gdje se Dakle, moje prvo pitanje je kako, što mislite o mogućnostima održavanja takvog regionalnog pristupa to se također i pitanja HOPE, inicijative koju su pokrenuli ranci. Imam još jedno pitanje. Naime, u vašoj izjavi čula sam jako dugi popis stvari koje biste htjeli ostvariti u Saudijskoj Arabiji, a među njima su i e, obnovljive energije, ljudska prava, jednako žena, mir sloboda govora. Mislim da je to jako dobar popis i vidjeli smo neke konkretne korake naprijed. Međutim, ja bih vidjela, voljela da se te stvari malo ubrzaju i vjerojatno i vi, ako sam vas e, dobro razumjela. Dakle, pitanje je sljedeće. Kako e, Europska unija i Saudijska Arabija mogu stvarno surađivati kako bi se, kako bi se realiziralo takvo ostvarenje ubrzanje e, i ostvarenje modernog, tolerantnog i inkluzivnog društva, jer to je na cilj s kojima slažemo. Hvala na Neumannu i Mecera, točno ispred nas. Sada je riječ na redna Jeffreya von Ordena. Hvala predsjedniče i želim srdečnu dobrodošlicu ministru vanjskih poslova Alberu. Dakle, velika prijetnja u vašoj regiji naravno predstavlja Iran. A druga velika regionalna sila sjeverno od vas je naravno Turska. Ključni NATO saveznik. Da li vidite mogućnost poboljšanja vaših odnosa između Saudijske Arabije, dakle i Turske? Hvala. Hvala, Jeffrey. U ime zelenih, gospodin Kuloglu, koji će vjerojatno govoriti na grčkom. Da, što da ne? Ako ekscelencija razumije grčki, onda hoću. Dobro, ajmo onda nastaviti s engleskim. Ministre, rekli ste neke lijepe riječi i to je svojstvena poruka Europskom parlamentu, no istovremeno govorili ste i o slobodi govora, pravima žena i tako dalje. No imate žene u zatvoru koje su se borile za svoja prava i zato su tamo. I vi dolazite u Europski parlament, imamo jednu osobu, gospodina Badao, ja kojem je dodijeljena nagrada Saharov. Dakle, to je najveća, najvažnija sahrana koju dodjeljujemo za e, borce za ljudska prava. On je i dalje u zatvoru. Dakle, trebali ste nam reći nešto o tome. Također u Jemenu svi znamo da je tamo na dijelu katastrofa, humanitarna katastrofa i saudijska Arabija ima veliku odgovornost za tu katastrofu i za sudjelo, jer sudjeluje u građanskom ratu, a o tome niste ništa rekli. I za kraj, u ovom parlamentu jako smo zagrinuti e, ubojstvom gospodina Kašogija. Znate, i suđenje koje je održano na kraju krajeva je e, ukazalo na, na, na, na šefove u kraljevstvu koji su izravno po našem mišljenju odgovorni za to. Dakle, pričavam mi zbog toga, ali morate nam reći stvarno što se dogodilo. Dakle, neki agenti su, vaši agenti su osuđeni kao da su samo inicijativno to napravili, znate. I zbog kritika koje su, su, su meni izrečene, nitko neće doći u moju zemlju u Isetskan na komadiće. Hvala kolege. E, evo, imamo još Davida Legu, Trajana Pazeskova, Martina Huvera i Bas Petrasa Ostrovićiusa. I time zaključujem popis. Dakle, David Lega. Hvala, ekscelencijo. Usprkos e, procesu u Saudijskoj Arabiji, europljani i brojne e, europljani, među kojima sam i ja, e, imaju, jako su zabrinuti zbog korištenja zatvora kao političkog sredstva. Prince Abdullah nije, nije suđen i, i bloger i osuđen je na dugoročnu zatvorsku e, kaznu zbog korištenja svog prava na slobno izražavanje. Dakle, kako, vidite kompatibilnost e, s EU, unijom, s obzirom da je to za nas ključni projekt? Hvala Prem Sesku, hvala predsjedniče, dobrodošli ministre. Imam jedno jako komplicirano pitanje. U regiji se vodi strašna borba za dominaciju regije, to je borba između Irana i Saudijske Arabije. Na kraju krajeva, koja je prednost e, saudijskog stanovništva ako vi Iran ostanete zauvijek u tom e, takvom odnosu, dakle, borba za dominacijom regije? Hvala. Hvala gospodinu Vasescu, Martin Howard. Hvala predsjedatelj. Ministre, ekscelencijo, selam alaikum. Svaki put kada sam eh, dolazio posjet vašoj zemlji, jako sam, jako se lijepo ponašao prema meni, tako da ću ja biti kurtoazan prema vama. No ipak Human Rights Watch eh, u zadnjem izvješću eh, Rekao je da je situacija katastrofalna e, za intelektualce, žene i druge, dakle da se, evo imamo izvješće da 2019. Saudijska Arabija je pogubila 184 osobe, najveći broj od kako se vodi ta evidencija, među njima 37 ljudi samo u jednom danu, u četvrtom mjesecu 15 stranih e, državljana, tri, troje e, koji su bili djeca u trenutku počinjenja kaznog dijela i e, brojni su slučajevi kojima spominje mučenje i neadekvatan sudski postupak. Kolegica Irina spomenula je neke od žena koje su u zatvoru zbog činova koji ili eventualnih e, činova koji bi u našim zemljama doslovno prošlo neprimjećeno. Zatim e, spomenut je i slučaj Rajfa Padavuja koji je dalje u zatvoru i navodno zašto je započeo nešto što se zove Saudijska liberalna mreža, što kao liberal za mene je strašno e, prijeteće. Dakle, gospodine, ako želite da gledajući u Saudijsku Arabiju vidite modernu, umjerenu i inkluzivno društvo, onda ćete biti razočarani jer e, tome neće tako biti sve dok se Saudijska Arabija ne bude e, borila sa ovim flagrantnim zloporabama e, ljudskih prava. imate naj, neke od najgorih rezultata na cijelom svijetu. Dakle, ako želite da se prema vama postupa kao prijatelju, onda morate to promijeniti. Hvala i za kraj Petra Saustrovićius. Hvala predsjedniče. Ministri, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. Mi Želimo dobrodošću svima gostima i otvorno govorimo, razgovaramo s njima i to ćemo nastojati napraviti u vašem slučaju. Dakle, puno je obećanja u vašem govoru. Ja doista želim vašoj zemlji puno pozitivnih promjena u smjeru tolerantnosti, umjerenosti i poštivanja ljudskih prava. No, otkako je dobitnik Sahrove nagrade Raif Badawi e, završio u zatvoru i premda čeka stalno na suđenje, mi ćemo bezuvjetno nastavljati tražiti na njegovo oslobađanje i morate shvatiti da, se, da nećemo prestati sve dok Raifa Badavija ne vidimo slobodnog i u dobrom zdravlju, možda čak i ne u Saudijskoj Arabiji. Drugo, ministre, bit volio bi doista čuti vaše mišljenje o suđenju e, u slučaju brutalnog ubojstva Džamala Kašogija koje, do kojeg je došlo u diplomatskom predstavništvu Saudijske Arabije. To je nešto od najviše razine e, nasilja i to je nešto što zahtjeva vaš komentar, ministri. Nadam se da slažete s tim. I kao demokratska unija, Europska unija e, nastoji ostvariti bolje partnerstvo sa Saudijskom Arabijom, ali morate shvatiti da je lopta na vašoj strani. Hvala kolegi, hvala vam na otvorenom e, e, na otvorenosti u posljednjem pitanju. Ministri, izvolite, imate mogućnost odgovoriti na pitanje, imate vremena koliko hoćete. Počet ću s Jemenom i političkim pitanjima i pitanjima ljudskih prava. Dakle, mi smo započeli sa pomaganjem Jemenu u tranziciji i također znamo da je došlo tamo do puča, do ubijanja ljudi, utimanja ljudi i do nasilja nad stanovnicima Jemena. Također oni su progonili legitimnog predsjednika, zatvorili su ga kada je pobjegao i pokušali su ga ubiti kada je eh, tražio potporu smo intervenirali u korist e, legitimne vlade Jemena. E, također e, zahtjevali smo sva moguća politička rješenja i iznijeli smo 70 mogućih rješenja i odbili su svako. Također ispaljeno je 300 raketa na Saudijsku Arabiju i više od 200 dronova je tamo djelovalo, ali neko ih ne otkrivio. Dakle, što će se dogoditi sa tamošnjim mjestima i sa ljudima koji gladuju? Mi smo pružili 14 milijardi e, dolara pomoći Jemenu, dakle to je više nego bilo koja druga zemlja svijeta. I Huti kradu tu pomoći, koriste je za pokretanje vlastite e, vojne mašinerije i oni su položili milijune mina što je dovelo do stradavanja i ranjavanja na tisuće jemenaca i nitko ništa ne govori, a nas okrivljuju. Dakle, tu je nešto vrlo pogrešno sa Martinom Griffithom eh, radimo na mogućem političkom rješenju za Jemen. Radimo također na deeskalaciji. Koji su smanjili svoje napade na Saudijsku Arabiju i vojne operacije u Jemenu su se e, smanjile za nekih 80%. Također e, su uvedene mjere jačanja povjerenja i e, razmjena zatvorenika. Nadamo se da ćemo se moći na to nadovezati i nadamo se da ćemo moći lako osmisliti političko rješenje, ali predružba prema kojom je Saudijska Arabija odgovorna za rat u Jemenu nije ispravna. Mi smo nevini u tome. E, oni su oni, e, ti koji su počinili sva ta krvoproliđa, ne, ne mi. A ljudi to zaboravljaju. Govorili smo također o Iranu i e, konferenciji pomirenja. Od 1979. Irana smo doživjeli samo smrt i uništenja. Mi smo im pružili ruku pomirenja, ali to nas nije odvelo nikoga, nikamo. E, ubijali su naše domate, napadali su našu ambasadu u Iranu i pokušali su razviti naše infrastrukture u Saudijskoj Arabiji. To su i učinili nastojali su destabilizirati Jemen, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, šire terorizam i oni smatraju da, budući da trebaju izvoziti revoluciju, da e, ne treba vjerovati u suverenost e, naroda, nego da e, sve naše muslimanske grane pripadaju Iranu. <laughs> Dakle, kao da kažemo da svi katolici pripadaju Italiji. Dakle, mi vjerujemo u načelo neopletanja, ali oni ne. Oni su najveći spozor terorizma na svijetu i stoga imamo loše odnose sa Iranom. To je zato što imamo problem s Iranom. I e, ako Iran ne promijeni e, ponašanje, nećemo moći ništa učiniti. Već 40 e, godina pregovaramo s njima od 1979. E, godine, a to nas nije nikamo odvelo. Sada imamo prosvjede u Iranu, imamo šite koji prosvjeduju u Iraku protiv iranskog utjecaja, imamo prosvjede u Libanonu protiv e, Irana. Dakle, to je sve reakcija na agresivnu politiku Irana u ovoj regiji treba nastaviti vršiti pritisak na Iran kako bi Iran promijenio ponašanje i pridržavao se međunarodnog prava i poredka koji je uspostavljen nakon ugovora iz Vestfali. Lako je reći zašto se ne dogovorite jer vama ne ubijaju diplomate, ne gađaju s raketama, nemate turističke ćelije u svojoj zemlji. To je problem koji imamo s Iranom i to je problem koji svijet ima s Iranom. Također e, trebamo riješiti i pitanje sporazum, e, nuklearnog sporazuma, također e, imamo i pitanje i iranskog programa balističkih raketa. To su ozbiljna pitanja, a na Irancima je odlučiti žele li biti revolucionari, što znači iracionalni netko s kojima se ne može razgovarati ili e, država. Dakle, ako to žele, onda trebaju se tako ponašati prije nego što uspostavimo dijalog s njima. Evo, to je pitanje Irana, zatim e, pitanje izvoza ekstremizma. Mislim da je to pitanje nasljeđa. Imamo dobrotvorne organizacije koje djeluju u Afganistanu i na Balkanu. I otkrili smo da su te organizacije bile ekstremističke i mi smo ih zaustavili. Oni su se bavili financiranjem e, terorizma. mi ne želimo da se širi mržnja u Saudijskoj Arabiji ili van nje. Ako nalazimo one koji to čine, onda ih kažnjavamo. Jer nije bitno gdje se širi netolerancija i mržnja. Uvijek se to vama obje o glavu. I mi smo ti, e, cilj, e, koji su cilji radikalnih ekstremista. To je Meka, to nije Europska unija. Dakle, ako e, ne želimo spriječiti ljude koji nas e, napadaju, to bi bilo iracionalno. A mi sa našim partnerima u svijetu radimo na suzbijanju toga. Imamo problem sa muslimanskom e, braćom koja su se proširila po svijetu i koja nastoje srušiti vlade, koja promiču ekstremizam i nas se okrivljuje za to. To su pitanja nasljeđa od prije 20 godina. Ljudi još jednostavno nisu shvatili da smo mi glavna žrtva i da smo predvodnici u ovoj bici za ljude, e, za ljudske duše i srca u borbi protiv ekstremizma. Europa ima bogatu povijest odnosa s nama, imate također e, gospodarsku moć, imate političku mudrost e, i u svakom e, području koje sam naveo na početku Europska unija igra određenu ulogu u Jemenu, u Siriji, u Iraku, u svim tim područjima i to ne samo ulogu financijskog donatora, nego i vojnu ulogu imate vojnike koji se bore protiv daješa u Siriji i Iraku. Imate također i vojnike koji se bore za zadržavanje stabilnosti u Afganistanu. Imate također vojnike koji se bore protiv Boko Harama u Sahelu. Imate također vojnike koji se bore protiv piratstva u Adenskom zaljevu. Dakle, vi ste prisutni u regiji i trebate i dalje biti u njoj prisutni. Pređemo na pitanja ljudskih prava. Dakle, e, spomenula sam e, sporove pred e, saudijskim sudovima. Naši sudovi su uz dužno poštovanje neovisni i ne želimo primati prodike o tome kako bi se trebali naši sudovi ponašati. Kada se gledate vlastitu povijest, neki od najvećih zločina u povijesti su počinjeni na ovom kontinentu i kao posljedica tih strašnih zločina se vaše društvo razilo. Demokracija ovdje nije nastala preko noći kao ni vladavina prava ovdje ljudska prava vam se nisu ukazala preko noći. Dakle, prestanite nam predikovati, imamo svoje neovisno sudstvo i ne želimo dopustiti uz dužno poštovanje nekakva pitanja o tome kako rade naši sustavi. Mi nismo banana republika, mi smo suverena zemlja i mi ćemo poštovati odluke našeg sudstva. Kada je riječ o Human Rights Watchu, uz dužno poštovanje organizaciji, Human Rights Watch ponekad je bio proturječan u Saudijskoj Arabiji. Imamo radikalne propovjednike u Saudijskoj Arabiji kojima smo dopustili da govore kada smo ih e, zatvorili, optužili smo ih, optužili e, ste nas da im oduzimamo slobodu govora. Što želite onda da učinimo? Jedno ili drugo, ne možemo učiniti oboje istovremeno. Mi smo razgovarali sa Human Rights Watchom i oni su posjetili Saudijsku Arabiju, ali ništa od onoga što su čuli ili vidjeli nije sadržano u izvješćima. Spomenuli ste da je troje ljudi pogubljeno i rekli ste da je riječ o tineđerima koji su počinili zločine i to nije istina. Mi ne namećemo smrtnu kaznu nekome e, koji je počinio zločin kada je bio mlađi od 18. To ne činimo, čak niti ne zatvaramo, nego ih stavljamo u popravne domove na 10 godina i oni mogu izići iz njih i ranije i mi radimo s njima, ali ne izvršavamo smrtnu kaznu nad nekime koji je počinio jedan takav zločin koji je koji zaprečuje smrtnu kaznu kada je bio mlađi od 18 godina. Ponekad se čuju glasine da će Saudijska Arabija pogubiti neku osobu koja je počinila zločin kada je imala 14 ili 15 godina, kada navrši 18 godina. I to je dovelo do zgražanja ovdje i u drugim zakonodavnim tijelima, ali to se sve temelji na glasinama, to se nikad nije dogodilo. Taj mladić nije osuđen na smrt i neće biti jer je počinio taj zločin kada je bio maloljetan. Imali smo i situacije kada su 16-godišnjaci ili 17-godišnjaci počinjali zločine i onda su počinjali zločine kojima je zapričena smrtna kazna kada su navršili 20 ili 22 godine. Oni su osuđeni zbog zločina koji su počinili kada su bili punoljetni. Ali mediji i neke od organizacija za ljudska prava ističu ove prethodne zločine i kažu da je ta osoba osuđena na smrt zbog kaznenog djela koje je počinila kada je bila maloljetna i to nije istina. Vratimo se pitanju žena i e, pritvorima i pitanju Džamala e, Hašučija, što je vrlo mučno pitanje za Saudijsku Arabiju. To je velika greška, čiju znači ćemo cijenu plaćati još mnogo godina. SAD je imao Abu Ghraib je li zapovjednik e, američke vojske u Iraku znao za to? To su bili američki vojnici u američkom objektu ili pod američkim nadzorom. Ministar obrane ili predsjednik, jesu li oni znali za to? Nisu. Što su učinili? Amerika je istražila. SAD je smatran odgovornim i e, uveo je mjere kako bi to spriječio. I to zemlje e, čine i to mi činimo u ovom slučaju. 80-ih godina Oliver North, Iran kontra. On je smatrao da e, se Ronald Reagan želi obračunati sa Irancima, a ispalo je da, to, nije tako. Što se dogodilo? Dakle, istraga, utvrđivanje odgovornosti i mjere za sprečavanje. Vjerujte li meni ili ne, to nije moja stvar. Ja vam govorim činjenice i to je doista vrlo mučna situacija za nas. Presuda e, općeg suda je objavljena Mislim da će doći do žalbe, a onda ćemo vidjeti kako će se na sudu riješiti to pitanje ubojstva Džamala Hašučkšija. Kada je riječ o drugim pritvorenicima, kao što sam rekao, uz dužno poštovanje, mi ne prihvaćamo protike. Mi smo suverena zemlja i imamo svoj pravosudni sustav i primijenit ćemo naše zakone. I tako će to ići mi vama ne prodikujemo o vašim zakonima ili o tome kako postupate prema manjinama ili migrantima i ne e, držimo vam prodika o tome što ste činili u prošlosti, čak i u našoj regiji. Vi ste suverene zemlje, mi smo savjednici, prijatelji i surađujemo na važnim pitanjima, ali ne, ne možete držati prodike suverenoj zemlji o ovakvim pitanjima ako nemate potpuno informacije o situaciji to nije u redu, to nije pravedno, to nije pravično kada se razgovara s prijateljima. Jesam li odgovorio na sve? Da, odnosi s Turskom. Turska je velika i važna zemlja u regiji. Imamo trgovinske odnose s Turskom Imamo neka otvorena pitanja s Turskom kada je e, riječ o njihovom opletanju u Siriju i e, u vezi s onima što čini u Libiji. Želimo očuvati taj odnos i želimo da Turska postane odgovornim akterom u regiji kako bi pridonijela njenoj stabilnosti. Poštovani kolege, prije nego što zahvalim našem gostu, dopustite